vijeće i komisije odgovor Europske unije na izbijanje ebole. U ime vijeća riječ dajem gospodinu Delavidovu. Presidente, onorevoli deputati, signora komisario. Gospodine predsjedniče, eh, povjerenice, nedavno izbijanje ebole je nešto što je bilo najširih razmjera do sada i to je uistinu izazvalo na međunarodnom području odnosno vrlo veliku zabrinutost i to je isto tako dovelo pitanje čitav niz humanitarnih pitanja u pogledu cijele regije Vijeće je uistinu ozbiljno zabrinuto s obzirom na posljedice u socioekonomskom smislu i isto tako s obzirom na sigurnost u e, zapadnoafričkim zemljama. Istovremeno isto tako ne smijemo zaboraviti da u skladi sa Europskim centrom za sprječavanje i kontrolu e, bolesti i rizik da se europski građani zaraze e, virusom ebole i oni koji putuju tamo je uistinu vrlo nizak. Naravno, ako se uzmu obzir sve preporuke u tom pogledu. Europska unija je tu preuzela vodeću ulogu u pogledu međunarodne e, zajednice. Što se tiče e, te zaraze, 15.8. je na sjednici zatražen jedan koordiniran međunarodni odgovor e, na širenje te zaraste. Isto tako je vijeće zatražilo da postoji takva e, podrška što je to brže moguće i zatražila se bolja koordinacija od strane Europske unije i pozvalo se vijeće da usvoji jedan e, vrlo opsežan okvir e, na razini Europske unije kako bi se mogli pozabaviti tom situacijom. Dakle, koje su onda akcije uslijedile nakon toga? Što se tiče same humanitarne pomoći, Evropska unija države članice su reagirale na ebolu od samog početka. To uključuje financijsku podršku, e, za e, određene pitanje u pogledu zdravstva, humanitarna isto tako e, smo zahvalni svim radnicima, odnosno djelatnicima koji su aktivni na terenu. Neki od njih su izgubili život zbog toga. Države članice osim toga imaju zajedničke analize i evaluaciju potreba u pogledu humanitarne pomoći. Kada govorimo o sustavu za civilnu zaštitu, on je aktiviran na zahtjev svjetske zdravstvene organizacije i isto tako na zahtjev UN-a i naš centar za hitne slučajeve radi uistinu 24 sata na dan i pomaže u toj e, koordiniranoj te akcije. Budući da se uistinu situacija pogoršala, države članice su isto tako rekle da će dalje pružati pomoć i mobilizirati stručnjake i medicinske stručnjake. Dozvolite se da spomenem neke primjere. Ukratko, Ujedinjena kraljevina i je u Sierra Leone Fritano osnovala jedan e, centar za medicinsku pomoć i koji bi trebalo za nekoliko tjedana funkcionirati. Austrija i Francuska su materijalnim dobrima pomogli u, dakle, u pogledu medicinske opreme. Njemačka e, je preuzela, odnosno izliječila jednog djelatnika svjetske zdravstvene organizacije koji je sam zaražen tim virusom. E, isto je 200 tisuća eura altri duecentoquaranta zero tisuća eura je uplatila italija i dvjesto četrdeset tisuća eh, je nedavno nanovo uplaćeno Upravo smo e, odobrili intervenciju isto tako od milijun dvjesto tisuća eura za sprječavanje širusa virusa. Vijeće trenutno radi na jednom opsežnom okviru e, kojim bi mogli odgovoriti na to. To će se isto tako odnositi na koordinaciju e, zračnog prometa što je trenutno jedan problem. Dakle, postoji ograničeni pristup za medicinske stručnjake i predsjedništvo isto tako svjesna toga da se treba još više toga učiniti. Europska unija treba doprinijeti i ponovno izgradnji medicinskog sustava koji jednostavno kolabira uslijed cijelog tog širenja zaraze. Ako se to ne učini, onda će se i dalje taj virus proširiti na druge afričke zemlje. Zajedni sa komisijom i naša služba za vanjske djelovanje će predsjedništvo koordinirano djelovati i opet u suradnji naravno s UN-om i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Što se tiče javnog zdravlja, e, naš e, okvir za odgovor je nešto što je vrlo djelotvorno kako bi se mogli zaštititi Evropsku uniju. Mi isto tako imamo planove spremne u slučaju moguće e, prijetnje po zdravlje i u koordinaciji sa komisijom države članice koordiniraju svoje odgovore u, pogledu mogućih ozbiljnih rizika i prijetnji e, u pogledu prekograničnog aspekta i isto tako nadležna e, tijela i naš europski centar za sprječavanje i kontrolu e, širenja zaraza je odgovoran za epidemiološki nadzor i posebno probleme zdravlja koje su vezane uz to. U rujnu isto tako održan sastanak na visokoj razini u Briselu kako bi se dalje mogli koordinirati dalje odgovor Europske unije za dakle, širenje ebole u zapadnoj Africi. Osim e, povjerenika i ministara spojenih država članica, na tom sastanku e, su bili isto tako visoki koordinator UN-a koji je zadužen za E, pitanje ebole i sa predstavnicima svjetske zdravstvene, i tu su bili predstavnici svjetske zdravstvene organizacije i sa tako predstavnici nevladene organizacije liječnici bez granica. E, na taj način nastojimo koordinirati sve te međunarodne e, napore u pogledu izbijanja ove epidemije. Ministri zdravlja će ko na svom ministarskom sastanku koji će biti održan u Milanu 22. 23. 9. isto razgovarati o toj temi. Pogotovo kada govorimo o sljedećem djelovanju, dakle e, srednjoročno do dugoročne djelovanje što se tiče putovanja građana, medicinska evakuacija, potreba da se objedine svi e, resursi, mm, i akcija kako bi e, cijepiva i tretmane bili više na raspolaganju, daljna podrška zemalja kojima se širi ta epidemija E, i isto tako pomoć nevladinim organizacijama koje rade na terenu i potreba za Europskom unijom e, da preuzme ovo globalno vodstvo i koordinaciju za e, UN i Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Dakle, predsjedniče, povjerenice, zastupnici. Ja mislim da ovo uistinu dokazuje da smo posvećeni tome da kao vijeće koordiniramo napore Europske unije i da pomognemo isto međunarodnim organizacijama u borbi protiv ove ozbiljne bolesti. Hvala vam lijepa. Al eh, Thank you, Mr. President. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Evo upravo smo čuli od vijeća sveobuhvatnu prezentaciju, a ja bih također htjela doprinijeti ovoj raspravi time što ću nešto više reći o tri stvari. Prije svega o karakteru ove epidemije, potom reći ću nešto što mi u ime komisije radimo kako bismo unaprijedili koordinirani odgovor i na kraju nekoliko riječi o pristupu pu za kojim nastojimo zaštititi e, vlastito stanovništvo, dakle građane Europe. E, prije svega kad je riječ o ovoj epidemiji, ona nema premca i to e, iz dva razloga. Kao prvo riječ je o pandemiji koja se događa u državama koje imaju vrlo, vrlo slabe zdravstvene sustave. U prošlosti kad smo imali pandemije one su se uglavnom pojavljivale u državama koje imaju srednji ili e, viši e, srednji ili više dohotke u prosjeku e, a nikada se tako nešto nije dogodilo u ovakvim državama zatim nikada do sada epidemija ebole nije trajala tako dugo i ona još uvijek nije zaustavljena dakle ovo je doista vrlo neobična i dramatična dramatična situacija. Kao što ste čuli, viši koordinator UN-a, gospodin David Nabaro, iznimno e, sposoban stručnjak, rekao nam je e, da, to su podaci od jučer, bilo je 4985 zaraženih, a 2461 osoba je preminula. Ono što najviše zabrinjava jest da je broj slučajeva e, gotovo porastao nakon tri tjedna. Ako sada ne budemo odlučno reagirali, e, postoje tu tri sistemske opasnosti. Prije svega u ove tri zemlje, a to su Gvineja, Liberija i Sierra Leone koje su najviše pogođene, e, virus bi se mogao toliko proširiti da će ga biti iznimno teško zaustaviti. Već sad ga je teško zaustaviti, ali to bi moglo biti još gore. Kao drugo, možda nećemo moći zaštititi druge zemlje u regiji od širenja epidemije a dakako to bi onda moglo izazvati daljnje širenje virusa. A treći i bojim se najopasniji rizik jest da što dulje ne uspijemo zaustaviti virus, e, to postoji veća opasnost da će virus mutirati i onda je teško uopće predvidjeti kakav bi mogao biti ishod, ali sigurno vrlo dramatičan. Ne govorimo sad samo o zdravstvenom hitnom stanju u ove tri zemlje, govorimo o učinku na njihova društva, na njihove gospodarstva, taj učinak je sad već dramatičan, stope rasta dramatično su pale, brinemo se također na posljedice u smislu sigurnosti, u smislu političkog sustava, jer to su države koje su u 90. godina pa i u proteklih 10 godina prošle kroz građanske ratove tek počinju graditi ponovno svoja društva i sada su opet ozbiljno pogođene. Kad govorimo o borbi protiv ebole na E, samoj liniji bojišnice, dakle na samoj e, fronti. Ovo nije uobičajena situacija gdje mi možemo poslati e, materijale, medicinske sanitarne materijale i oni će se onda s time nositi. Potrebni su stručnjaci, dobro obrazovani stručnjaci koji su se u stanju s time nositi i to je ono što nam sada nedostaje. I sada ću prijeći na drugu stvar o kojoj želim govoriti, a to je što mi u Europi radimo kako bismo pomogli borbi protiv ebole. Dakako, mobilizirali smo financijska sredstva, ponosna sam što mogu reći da je e, komisija e, odgovorila sa najvećim iznosom od 150 milijuna eura UN je rekao da je sada potrebno gotovo milijardu dolara i mi sada pokušavamo vidjeti kako bismo mogli učiniti više. E, naše države članice u ponedjeljak e, su odlučile da će izdvojiti e, do 75 milijuna eura, ali mnoge od njih pokušavaju vidjeti mogu li učiniti i više. Ono što je još važnije od novca su sami e, timovi, medicinski timovi, ali jednako tako i mobilizacija sredstava. E, vidjeli smo da države članice uspostavljaju nove bolnice, nove medicinske sestre, a e, medicinske centre, oprostite, Međutim, poruka od liječnika bez granica e, jest da e, stotine e, stručnjaka su dobre, ali nam trebaju tisuće stručnjaka kako bismo uspjeli zaustaviti širenje virusa zbog svih ovih rizika. U ovom trenutku smo usredotočeni na ključnu stvar, a to je medicinska evakuacija. Za mnoge zdravstvene radnike ono što njih zabrinjava jest što će se s njima dogoditi ako i sami budu zaraženi, hoće li se moći evakuirati. Zato pokušavamo sada uspostaviti taj kapacitet za e, medicinske evakuacije kako bismo na taj način riješili zabrinutost zdravstvenih djelatnika. I na kraju svjesni smo koliko je ključno ulagati u istraživanje, u istraživanje cijepiva, e, lijekova e, kako bismo na neki način spriječili bilo kakve buduće pojave ebole i ovdje u ovom parlamentu početkom rujna na odboru za okoliš se raspravljalo upravo o toj temi. Preći ću sada na onu treću temu, a to je kako nastojimo zaštititi vlastite e, građane. E, želim tu razdvojiti dvije stvari. Kao prvo, kažemo treba zaustaviti virus, treba ga izolirati, boriti se protiv e, njega, ali ne izolirati zemlje u kojima se on pojavio. Želim čestitati um, tvrtkama Brussels Airlines, Air France, dakle europskim tvrtkama koje i dalje lete u tu regiju i to je ključno. Također zajednički smo poduzeli mjere kojima nastojimo osigurati da se virus ne prenese u Europu i to doista radimo, to vam ovdje odgovorno mogu reći. U ovom trenutku mnogo se toga radi kako bismo se pobrinuli da naši laboratoriji budu u stanju provesti potrebne, uh, potrebne um, pretrage potrebna testiranja u svim državama članicama, da imamo odgovarajuće e, liječničke objekte, koordiniramo preventivne mjere i važno je da šaljemo zajedničku poruku, da ne zbunjujemo svoje stanovništvo. E, moram reći da sastanak održan u ponedjeljak je bio vrlo ohrabrujuć. Doista Europa govori jednim glasom. Uobičajeno države članice to ne bi rekle, ali sad sam čula da kažu molim vas dajte nas koordinirajte, važno je da radimo zajedno i zajedno ćemo i raditi. Hvala vam lijepa. Izvolite, imate dvije minute

Hvala vam lijepo, zahvaljujemo komisiji i vijeću koji su došli kako bi nam rekli što se odradilo u ovome tjednu jer ovo je ključan tjedan za rješavanje ovog problema. E, gospodin Štir je spomenuo da je Svjetska zdravstvena organizacija rekla kako bi mogli imati 20.000 tisuća žrtava do kraja e, godine. Međutim, to je ako nešto budemo učinili, ako ništa ne budemo učinili, brojka bi mogla biti još mnogo, mnogo veća. U ponedjeljak je u Briselu održan e, sastanak koji svakako treba pozdraviti. Treba pozdraviti i najavu američkog predsjednika da će SAD sada sudjelovati u tom globalnom nastojanju e, da se borimo protiv ebole. Dakle, trebaju nam kratkoročne mjere, moramo ovo e, staviti pod kontrolu, međutim kad to učinimo važno je početi razmišljati dugoročno. Posve je jasno e, da kasnimo u svojim radnjama i moramo se zapitati zašto se ova epidemija sada pokazala mnogo ozbiljnijom nego prethodne epidemije, zašto ih je mnogo više e, preminulih sada nego kada je ovaj virus prvi puta identificiran prije oko 40 godina. Zašto se već dugo traži cijepivo, ali još nemamo rezultate? Kako se možemo pobrinuti da sljedeći puta e, to ne bude tako, dakle da je važno da e, ostane ovo pitanje u fokusu pozornosti i kad nestane sa naslovnica. E, dakle, važno je e, da ti klinička testiranja koja su počela u Ujedinjenom kraljevstvu e, daju rezultate. Nadamo se da će dati rezultate. I na kraju čestitamo naravno i vijeću i svim zdravstvenim radnicima iz naših država članica i iz čitavog svijeta koji rade na terenu. To su odvažni ljudi, rade u vrlo teškim uvjetima i kao što je povjerenica rekla, važno je ojačati zdravstvene sustave u tim državama ako budemo predani toj ideji, to je dobro ulaganje za europske državljane jer na kraju krajeva to će rezultirati i našom boljom zaštitom. Dakle, treba razmišljati i dugoročno. Hvala. Gospodin Deva, imate minutu. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Ono što je rekla povjerenica Georgijeva je vrlo ohrabrujuće. Važno je početi i program obrazovanja, jer ovaj virus se širi e, kroz meso i kroz e, dakle, konzumaciju zaraženog mesa. Važno je ograničiti ovaj problem i e, važno je da se Afrička unija uključi u taj program. Važno je da se druge države, veće države iz Afrike e, uključe također. To je njihov problem, iako je to i naš problem. Zahvaljujem svim zdravstvenim radnicima koji su izložili svoje živote opasnosti kako bi spasili druge e, živote, druge ljude i često se o tome ne govori. Ako postoji cijepivo, ako se nešto događa u SAD-u, ne bismo li sad trebali e, ubrzati taj proces, istestirati ga što je to prije moguće da spriječimo e, pojave ovakvih kriza? Hvala, gospodin Gerenc, dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Čini se da je međunarodna zajednica pocijenila ovu krizu koju je izazvala ebola. Kao i nedostatak prave strategije doveo je zaista do e, vrlo zabrinjavajućeg širenja virusa. Jesmo li mi dorasli ovom izazovu? Reakcija će nažalost samo ograničiti širenje e, virusa. Koliko možemo vidjeti, broj zaraženih e, svaka tri tjedna se udvostručuje. Vrlo je važno biti bržim od virusa. Što nam treba? Treba nam prvenstveno budnost vrlo je važno da odmah sada budemo u stanju osigurati prihvat od barem 2000 kreveta kako bismo mogli prihvatiti e, one kojima je potrebna njega, ali isto tako da, da na neki način preveniramo zarazu izvan izoliranih i zaštićenih zona. I to ne trebamo učiniti preksuta, to trebamo učiniti odmah. E, situacija je teška, izuzetno je važno da odlučno djelujemo ako nitko e, ne pošalje apel u međunarodnu zajednicu kako bi se mobilizirala sva moguća sredstva uključujući i vojne snage e, onda e, se bojim da nećemo nadići jednostavnu akademsku raspravu i sve to treba biti učinjeno naravno pod vodstvom ujedinjenih naroda kapaciteti koji su trenutno na raspolaganju za liječenje zaraženih jednostavno nisu dovoljni imamo prilike vidjeti da i dalje ne postoji adekvatna zaštita da se spriječi spriječi širenje virusa na druge osobe. E, posebice u Liberiji situacija evoluira na vrlo zabrinjavajući e, način. Ako reakcija međunarodne zajednice na ovu dramu do koje dolazi pred našim očima bude nedovoljna, onda ostale zdravstvene strukture u e, regiji neće preživjeti i jednostavno će kolabirati. E, nemojmo zaboraviti da u velikom broju poduzeća je također došlo do zaustavljanja proizvodnje i to je nešto što ima znatan učinak na gospodarsku aktivnost. Na kraju želimo odati poštovanje liječnicima, medicinskim sestrama kao i svim osobama koje e, se trse doprinijeti sprečavanju širenja virisa e, riskirajući vlastite živote. Hvala. Gospođa Sanchez Caldenetli, izvolite. Hvala vam lijepo. Ne znamo točno e, koliko je žrtava ebole. Zdravstveni sustavi u zapadnoj Africi vrlo su slabi i zapravo su pred raspadom. E, na svakih stotinu tisuća pacijenata postoji tek nekoliko liječnika i Europska unija i naše države članice sada govore o daljem smanjivanju proračuna. E, a već je taj iznos smanjen za 74% od 2011. godine. E, mi stoga tražimo pravičnost, tražimo da se otpišu dugovi zemalja Zapadne Afrike. Potpuno je jasno iz naših rasprava da ti ljudi nisu naš prioritet. Važno je da ovo postane globalna prijetnja kako bismo vidjeli koliko žurno moramo djelovati da moramo nešto učiniti i ondje. Važno je braniti ljudska prava, to se i dalje ne događa. Potrebne su liječnici, e, izolacijske jedinice, e, medicinska oprema. E, dakle, nije potrebna vojna pomoć. Ako pogledamo primjer Kube, oni su poslali poslali više od stotinu specijaliziranih liječnika, a SAD sada šalje 3000 vojnika. Dakle, mnogo više vojnika nego liječnika. Ti, e, ljudi e, već pate i nije potrebno da se njihova regija dodatno militarizira. E, potrebni su im resursi kako bi mogli upravljati ovom situacijom i kako bi mogli pružati zdravstvenu strvu Stoga očekujemo mnogo veću skrb. Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da zaista moramo pogledati na koji način smo upravljali, odnosno nismo upravljali ovom krizom. Možemo vidjeti da je od početka krize da se pandemija vrlo brzo proširila i u Liberiju, Senegal, Sierra Leone. Ne znamo točno koliko je ljudi zaraženo, znamo da je više od 2400 umrlo. Ako ne budemo odmah djelovali, onda ćemo moći učiniti e, možda ono što smo mogli učiniti prije, a to je ograničeni širenje zaraze, ali uskoro više nećemo moći niti to. Mislim da zaista moramo reći da smo sada zapravo u radnoj situaciji. Čak i u Liberiji čujemo od premijera da kaže da će sustav kolabirati. Više nema poslovne ni gospodarske aktivnosti, e, nema više normalnog života, zato što kriza prijeti. Drago mi je kad čujem da komisija kaže da će uložiti 150 milijuna eura ili da je to već učinila, ali to jednostavno nije dovoljno. Nedostaje nam međunarodne koordinacije. Mi želimo da Ujedinjeni narodi e, se e, pobrinu za ovaj problem budući da se radi o velikoj humanitarnoj krizi da imamo stvarnu koordinaciju e, čujem da obama kaže da će poslati tri vojnika gledajte nisu to, nije to tri vojnika to je tri osoba, 3000 osoba, ali trebali bismo poslati i bolnice, bolnice koje će omogućiti prihvat stanovnika, ali to nije dovoljno. Mi također imamo bolnice, mi ćemo također poslati e, osobe. Moja djeca su tamo e, kao medicinsko osoblje, ali situacija je katastrofična i to nije dovoljno. Dakle, kad čujem povjerenika Borga koji kaže pa gledajte, rizik je slab u Europi, međutim to pokazuje da ona ništa nije razumio. Ako taj virus mutira, može doći do svjetske epidemije. Dakle, Dakle, zaista treba shvatiti koliko je velik ovaj problem. Dobro je reći da vrlo je važno da treba osigurati i medicinsku evakuaciju osoba ako se zaraze. Međutim, trenutačno ne postoji niti jedan zrakoplov koji bi za to bio na raspolaganju. Imamo toliko humanitarnih radnika koji rade na terenu. Gospodin koreo dvije minute, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče i poštovani kolege. Epidemija u Zapadnoj Africi ima veliki učinak na ljudske živote i na ljudsko zdravlje. Više od 2000 ljudi je preminulo, više od 5000 je zaraženih, no nije učinjeno dovoljno, nemamo konkretne mjere zapadni svijet mobilizira se svaki puta kada dođe do neke e, opasnosti u zapadnom svijetu ali istu e, naklonost nemamo prema državljanima Afrike kada dođe do problema na njihovu e, kontinentu dakle može li kriza poput ove učiniti multinacionalne tvrtke odgovornijima jer one izvlače goleme resurse iz zemalja zapadne Afrike. Ebola je i socijalno pitanje i političko pitanje koje ima stravične e, posljedice. E, svjetska organizacija za hranu je e, objavila da virus ebole da je, ima stravične posljedice po žetvu u toj zemlji i sasvim sigurno će e, podjarmiti i izvoz iz tih zemalja E, zdravstveni, javnozdravstveni sustavi u tim zemljama vrlo su slabi, nedostaje im temeljna infrastruktura, ceste i samim time nije se moguće nositi s ovim hitnim e, stanjem. E, također u lokalnim zajednicama šire se, širi se epidemija zato što je razina pismenosti vrlo niska, a također tu dolazi i do posljedica u smislu društve, E, društvene organizacije. Je li Europa spremna za ovaj izazov i ako jest, kako? Zastupnik Salvini, imate e, dvije minute, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Tisuće e, preminulih, a Europa konačno reagira. Ovo je virus čija inkubacija traje neko vrijeme, a i mi sada e, kada pogledamo Mare Nostrum, dakle ono što se događa u Italiji, tamo imamo tisuće ljudi koje dolaze svake godine iz Nigerije, Senegala ili Liberije nastojeći doći u Europu što ranije budemo reagirali i nešto učinili u tim zemljama, to će bolje biti za sve, a osobito za one ljude o čijem se stanju ne govori u televizijskim vijestima. E, pitam se e, hoće li, e, dakle, hoćemo, što ćemo mi učiniti? Južna Koreja i Saudijska Arabija razmatraju mogućnost da zatvore svoje granice, a što će biti s nama? E, hoće li se Europa i dalje praviti da se ništa ne događa, a tisuće ljudi e, dolaze na naše obale i sasvim sigurno prenose virus ebole slijedom podataka koje imamo iz talijanskih bolnica već je potvrđeno da oni prenose virus tuberkuloze. To nije samo talijanski problem, to je europski problem e, i hoćemo li nastaviti skupljati ljude iz mora a da ih pritom ne pregledavamo e, bilo bi bolje da novac koji trošimo na to na takve aktivnosti zapravo trošimo u Africi i spriječimo e, širenje virusa i zarazu naše djece Gospodin e, Venta, izvolite. Gospodine predsjedatelju, u Zapadnoj Africi svjedoci smo velike krize širenja ebola. Čuli smo da je više od 4900 ljudi zaraženo, 2400 ih je preminulo. Također imamo prilike vidjeti da su i pripadnici medicinskog osoblja izgubili život. Ne postoji dobra infrastruktura, postoji e, tradicijski sustav običaja koji jednostavno nema dovoljno znanja eh, da bi se ova epidemija spriječila. Radi se o epidemiji koja bi se mora, mogla proširiti na svjetskoj razini, koja bi mogla doći u Europu i imati itekakav negativan učinak na sve nas. Mislim da moramo podržati Zapadnu Afriku, trebamo osnažniti humanitarnu pomoć i pobrinuti se da ne izbiju dodatne epidemije. Rezolucija je u tom smislu vrlo bitna. Ja podržavam dodatnih 140 milijuna eura pomoći o kojoj se govorilo kako bi se pomoglo zahvaćenim zemljama. 44-postotna stopa rasta žrtava e, zaista je nevjerojatna. Samo uz pomoć Europske unije Zapadna Afrika se može boriti protiv e, ove epidemije. Gospodin Guerrero minuta i pol. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao i obično, afrički se kontinent e, oslikava kao kontinent e, koji traži novac. Iako je to stereotip, e, na kraju se situacija potvrđuje istinitom. Radi se o siromašnom kontinentu gdje sustav opskrbe vodom i energijom e, nije razvijen. Stotine tisuća ljudi izložene su i e, civilnim sukobima, građanskom ratu, ratnoj situaciji, agresiji. Radi se o kontinentu koji je počeo zaostajati prije e, više desetljeća koji je zaostao u kolonijalnom razdoblju a uz sve to sada ga je još pogodila i epidemija ebole. Kao što je povjerenica Georgijeva rekla, e, kriza eksponencijalno raste, stopa smrtnosti je vrlo visoka, iznad 60%. Istovremeno, možemo vidjeti da nedostaje medicinske infrastrukture koja bi omogućila zahvaćenim zemljama da se odupru. S obzirom na takav kontekst, sasvim bi prirodno trebalo biti ponuditi pomoć, ponuditi zalihe. Vrlo je važno poslati humanitarnu pomoć. E, krajnje vrijeme da djelujemo i podržavamo inicijativu Ujedinjenih naroda u tom smislu. 24. rujna mislim da trebamo podržati e, odluku koju će donatori donijeti na konferenciji. Posljednja stvar koju želim reći jest da je razvojni fond odlučio dodijeliti dodatna sredstva koja će omogućiti da se ovim problemom bolje pozabavimo. Hvala gospođa Ford, minuta. Hvala. Sjećam se da ovaj parlament razgovarao i o partnerstvima vezano s klinička e, ispitivanja koji uključuje oko 600 milijuna eura koji će biti potrošeni u razdoblju od 7 godina kako bi se među ostalim e, djelovalo na bolesti koje predstavljaju sve veći rizik za europske građane. Ako sam dobro shvatila, komisija namjerava jedan dio toga novca odvojiti kako bi se financiralo istraživanje za pronalazak cjepiva protiv ebole. Nadam se da će naše kolege to podržati. Taj program omogućuje afričkim partnerima da rade sa našim istraživačima i privatnim kompanijama kao što je GlaxoSmithKline, a koliko mi je jasno GlaxoSmithKline je najviše napredovao u smislu pronalaska potencijalnog cjepiva za ebolu. Ebola postaje sve veća opasnost. Stručnjaci koji su već tamo nastoje pronaći nove oblike preventive i liječenja. E, program uključuje naravno i etička i ostala pitanja. U proračunima imamo novca, iskoristimo taj novac na pravi način i dajmo ga znanstvenicima i to odmah. Gospođo Ford, e, dvije plave kartice za vas od gospodina Carvera i kod gospođe Moj. Prihvaćate li? Želite li odgovoriti na pitanja? Da, izvolite. Gospodine Carveru. Hvala gospodine predsjedatelju. Zanima me, slaže li se moja kolegica sa gospodinom Biverom koji je govorio o zarazi šumskih antilopa u kraljevini. Odnosno njihovoga mesa. sada imamo prilike vidjeti u određenim dijelovima Ujedinjene kraljevine da se kroz e, carinske e, kontrole zapravo provlače i ljudi i proizvodi koji su zaraženi e, možemo čak vidjeti da uredno prolaze ljudi koji dolaze iz latinske amerike i nose zaraženo meso šumskih antilopa moja kolegica je rekla da se jedan dio novca treba odvojiti kako bi išao znanstvenicima i istraživačima. Zanima me je li moja kolegica razmišljala o tome kako će se pratiti na koji način istraživači taj novac koriste. U Italiji, na primjer, ima mnogo korupcije u tom području i postoji nevjerojatni sustav nepotizma u kojem zapravo znanstveni novaci koji se bave istraživanjem su neka vrsta nedodirljivih barona. Mene zanima na koji način će se eh, pratiti učinkovito korištenje tih sredstava. Što se tiče prvoga pitanja, Imamo vrlo jasno načelo u ovom parlamentu. Ako želite postaviti pitanje drugome zastupniku, postavljate ga tom zastupniku. Bojim se da ja stoga ne mogu odgovoriti na pitanje koje vi postavljate gospodinu Diveru. Radi se o vrlo uvaženom kolegi, ali ja nisam gospodin Diver. No, dat ću svoj odgovor koji se tiče pitanja britanske uloge u istraživačkim programima u vrijeme o kojem govorite. A što se tiče drugog pitanja vezano uz istraživače iz Italije, zaista ne mogu ništa reći o situaciji u Italiji. Što se tiče istraživača u, e, i znanstvenika u Velikoj Britaniji, oni su među vodećima koji pokušavaju pronaći rješenja za zarazne bolesti koje predstavljaju sve veći rizik e, našoj zajednici kod kuće. Primjerice vezano uz tuberkulozu koja je otporna na lijekove koja se vratila u određene dijelove Europe. I upravo zato naši znanstvenici čine sve što je moguće kao i naša vlada. U ovom konkretnom programu Radi se o sredstvima iz e, e, državnih proračuna. Nisu sve države članice odlučile sudjelovati, ali Ujedinjena kraljevina jest značajnim sredstvima i mislim da je na svima nama da e, osiguramo sredstva kako bismo postigli što bolje rezultate. Gospođa hvala lijepa. E, I ja ću ponoviti, zaista nam treba hitna mobilizacija na međunarodnoj razini kako bismo se borili protiv rizika koji su opisani, koji mogu biti zdravstvene naravi, medicinske naravni, higijenske naravi. I trebamo se e, zapitati e, zašto je izostala međunarodna reakcija, što ne funkcionira već mjesecima, zašto nam je trebalo toliko vremena da bismo se počeli baviti ovim važnim pitanjem. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, ja pozdravljam angažman predsjednika predsjednika Obame. Mislim da je dobro da je progovorio jasnim i glasnim argumentima. Znam što činite gospođo povjerenice, ali jako mi je žao što niste e, toliko glasno progovorili, ne znam tko bi to trebao, da li komisija, da li talijansko vijeće, u ime Europske unije, u ime Europe, u ovoj borbi koju svi moramo voditi protiv ebole. Do toga nije došlo, a ja bih željela da se glas Europe čuje. Treća stvar, dajemo novac i to je dobro. Međutim, isto tako znamo da ne trebamo samo novac na terenu. Kada razgovarate sa zdravstvenim osobljem, a ja jesam razgovarala s njima, oni koji rade na terenu zaista su na kraju snaga, više se ne mogu nositi. Treba im sa situacijom, treba im konkretna pomoć, treba im logistika, treba im osoblje, treba im e, dodatnih zaliha, trebaju im pokretni laboratoriji, treba im mogućnost korištenja e, zrakoplova u slučaju da sami moraju biti evakuirani. Sve su to instrumenti i oruje koje nam treba da bismo se borili protiv e, ove pošasti, a to nemamo. A isto tako, vrlo je važno da od ovoga trenutka spriječimo rizik koji ova bolest predstavlja u e, susjednim zemljama kao što su obala bjelakosti i mali. E, radi se o ratu koji vodimo i koji moramo dobiti i upravo zato vrlo je važno da Europa bude dorasla izazovu. Gospođa Albiol Guzman. Hvala. Sierra Leone, Liberija, Gvineja, također pate zbog ove krize zbog ebole, ali ne radi se samo o tome. Radi se o krizi koja sa sobom nosi na tisuće života i samo pojačava razinu siromaštva. Radi se o siromašnim zemljama. Sjedinjene američke države, Europska unija i Zapad općenito već godinama zanemaruju um, ovu situaciju i tek kada kriza dođe do akutne faze i kada se pokaže da postoji uh, rizik prelaženja uh, virusa na vlastiti teritorij uh, počinju shvaćati stvari ozbiljno a to nije dovoljno nije dovoljno samo zaštititi sebe važno je spasiti živote drugih važno je da i siromašno opskrbimo potrebnim zalihama lijekova. Gospodarske posljedice su jednako opasne kao i sama ebola. Razumijem da je Kuba poslala e, visoko obrazovane liječnike, 165 visoko obrazovanih liječnika i medicinskih sestara. Oni također pokazuju solidarnost na međunarodnoj razini. Gospođa Hojbluh, minuta i pol. Poštovani gospodine predsjedniče, ovdje ipak bih željela putiti još jedan apel. Puno smo toga čuli o eboli, o samom e, djelovanju isto tako koje nuždi se nalaze da države kojima trebamo pomoći jer organizacije koje su na licu mjesta na terenu su jednostavno preopterećene, svi ljudi tamo su preopterećeni i ovdje se ne radi samo o solidarnosti i o tome da je jednom činu solidarnosti. Sve je to puno veće od toga. Naša je dužnost da uistinu sve stavimo na raspolaganje što imamo. Kolega gorence je već o tome, o tome govorio. Imamo dakle vojnu opremu, imamo vojno osoblje e, koje u skladu sa oslo smjernicama bi mogli dati dakle pod pokroviteljstvom Europske unije oprostite, e, Ujedinjenih naroda. E, jako je bitno da se tamo može raditi dobro strukturirano, da pošaljemo ljude koji su dobro obrazovani. Mi trebamo se sada poslužiti time, ne smijemo više čekati. Ako ovdje još želimo pomoći, ako želimo spriječiti tu humanitarnu katastrofu, odnosno ne dozvoliti da se ona više e, širi. Uistinu ovime upućujem apel svim državama članica članicama da počnemo djelovati. Ne smijemo više o tome samo raspravljati. Mi smo svjesni tog e, djelovanja, što će se dogoditi ako ne ograničimo ebolu, to je puno šire od samog zdravstvenog problema, ja to ne želim ovdje ponavljati, ali još jedan puta bih željela uputiti ovaj snažni apel jer ovdje možemo ljudima koji su tamo na licu mjesta pokazati da nismo samo mislima povezani s njima već isto tako kroz dijela i uistinu kroz naše konsekventno djelovanje. Hvala vam lijepa. E Melin, minutu i pol. Hvala gospodine predsjedatelju. Težina ebole traži da se reagira. Analize pokazuju da je Europa previdjela čitav niz stvari već 50 godina u subsaharskoj Africi e, ne poštuju se osnovni standardi e, zdravstvene skrbi. E, ogromna količina novca pronevjerena i jednostavno je nestala. Sve je to doprinjalo među ostalim i širenje epidemija. Postoje velike neravnoteže između sjevera i juga, a isto tako ne postoji efikasna kontrola kretanja na kontinentu. Sve je to nešto što Europu stavlja u situaciju situaciju gdje treba preuzeti svoju odgovornost. Naime, vidimo da se radi ne samo o predvidljivom širenju, već o jednostavno neizbježnom širenju i vrijeme je da se reagira. Da se konačno reagira. Samo e, stvarnom zdravstvenom suradnjom između Europske unije i zemalja u razvoju moći ćemo djelovati u ovakvoj situaciji i moći ćemo stvoriti jedan adekvatni sustav zdravstvene zaštite uspostavljanje kontrola na granicama Europe, ali isto tako i na granicama među državama članicama nešto je što će omogućiti između ostalim uspostavljanje karantena i efikasniju kontrolu. I to nije moje mišljenje, to je mišljenje stručnjaka za infektologiju. Također, mislim da je izuzetno važno da u samoj Europi imamo precizne specifične strukture koje će nam omogućiti da reagiramo u ovakvim situacijama to je ono što infektolozi traže već dugi niz godina samo ćemo ako to učiniti a samo ako to učinimo moći ćemo u budućnosti reći da je europa učinila ono što je trebala učiniti e, Dame i gospodo, uvaženi kolege, molim vas da poštujete e, vrijeme koje vam je na raspolaganju, zato što ćemo inače oduzeti previše vremena od rasprave koja slijedi. A sada gospodin Peter Lize, dvije minute. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, dugo sam radio u jednoj zemlji u razvoju kao liječnik, stoga mogu uistinu slutiti kako se osjećaju kolege koji se sada bore protiv ebole i kako se osjećaju ti pacijenti. Ja imam visoko poštovanje prema svima koji sada na licu mjesta pomažu. Ja mislim da jednostavno je gotovo nepristojno da neke kolege ovdje u ovom demu e, koriste ovu situaciju u političke svrhe. To što smo čuli o Kubi, mislim da je to jednostavno nešto što nije prihvatljivo. Ne bismo trebali politizirati sada u tome svemu. nije situacija tako da ljudi u Europi se moraju plašiti da će sami biti zaraženi. Dobro je što prihvaćamo one ljude koji su pomagali, da im damo određenu sigurnost, da oni mogu proći dobar tretman E, ljudi u Europi se mogu osjećati sigurno što se tiče same zaraze, dakle što ja mogu kao liječnik procijeniti. Međutim, e, ne radi se tu samo o humanitarnoj pomoći, da je to naš zadatak u Zapadnoj Africi, već prije svega je to u našem dugoročnom interesu, jer ovdje će jednostavno e, prsnuti više država i, i mi već imamo dostatan broj kriza na ovom svijetu Stoga je u našem interesu da mi podržimo ove zemlje i da učinimo sve što možemo. Stoga je uistinu dobro da komisija, gospođa Povjerenica i drugi e, što ste pomogli, što smo skupili ta sredstva, ali isto tako bih želio reći da mi imamo jedan problem vezan uz naš e, proračun. Tijekom posljednjih nekoliko dana sam više puta čuo od država članica iz zone iz koje ja dolazim da trebamo više toga učiniti u Ukrajini, više toga u Iraku i naravno da trebamo više toga napraviti u Zapadnoj Africi i Palestini. Giovanni Lavija, naš izvjestitelj za proračun i drugi su mi isto tako rekli naš proračun nije predviđen za krize. Sad uistinu trebamo razgovarati s vijećem da moramo postati fleksibilniji kako bismo mogli odgovarajući odgovoriti na ovakve krize. Zahvaljujem na vašoj pažnji. La parola all'onorevole Arena per un minuto e uvažena zastupnica arena minutu i pol ja moram priznati da sam šokirana. Šokirana sam zbog toga što e, neki koriste problem e, ebole kako bi ponovno povukli pitanje migracije, migracijskih tokova. Mislim da jasno možemo vidjeti koliko je opasan virus, a koliko je e, opasna epidemija. Sada smo, danas je rujan, dakle, i možemo vidjeti koliko brzo napreduje virus. Vidimo da se svaka tri tjedna udvostručava broj zaraženih osoba. Moram priznati da mi je strašno žao što nismo uspjeli biti dovoljno brzi. Mislim da se danas prvenstveno trebamo zapitati što treba učiniti kako bi ovakva situacija prestala. Rekla bih ponekad da je to zapravo vrlo jednostavno. Liječnici bez granica su nam rekli što trebamo učiniti. Treba nam koordinirani pristup. Vrlo je važno da osiguramo opremu. Vrlo je važno da osiguramo karantene. Vrlo je važno da osiguramo pokretne bolnice. Vrlo je važno da osiguramo zračni most za potrebne medicinske evakuacije što možemo učiniti kao građani, ali isto tako što možemo učiniti i gledajući stvari sa vojne perspektive, kao što su kolege malo prije rekle. Vrlo je važno da pošaljemo humanitarnu pomoć stanovništvu koje je u potrebi. Učinimo sve što je E, u našoj moći. Sva su sredstva dobra kako bismo se borili protiv epidemije, kako bismo se borili protiv virusa. I zato tražim i od komisije i od vijeća da ljudima daju na raspolaganje ta korisna sredstva što je prije moguće. Hvala. Ries, Hvala gospodine predsjedatelju. Moji su kolege već opširno opisali težinu situacije. Ja se neću vraćati na brojke. Brojke su dobro poznate, a isto tako mislim da su prema mišljenju stručnjaka također i tekako pocijenjene. Međutim, na, mene konkretno brine nešto drugo. Čuli smo što je učinio e, predsjednik Obama, čuli smo što kaže povjerenica Georgijeva. Svi zapravo ovdje govore o strategijama, o planu puta, o tome što ćemo učiniti, ali sve ono što se dosad predlagalo nešto što traži vremena a nama treba brza reakcija belgija je na primjer sa svojom akcijom be fast zapravo osigurala da se može reagirati brzo u slučaju zdravstvene krize svi stručnjaci na terenu traže da se postigne dogovori da se osigura koordinacija na europskoj razini čula sam gospodine predsjedatelju da se mnogo govori o koordinaciji čuli smo i gospođa rivazi je također rekla da e, treba više, da treba bolje i da to treba učiniti odmah. Zaista mislim da nemamo nikakvog izbora i zaključno željela bih reći gospodine predsjedatelju ako želimo spriječiti širenje ovoga virusa u Africi a i kod nas moramo pokazati solidarnost jer solidarnost danas nije opcija već je obveza. François Groste, minuta i pol. Hvala gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, uvaženi kolege. Mnogo je toga već rečeno. Mnogi od nas su se javili za riječ. Čuli smo kakva su predviđena svjetske zdravstvene organizacije vezano uz širenje ebole. E, radi se o prilično pesimističnim predviđanjima. Nemojmo se zavaravati, ne radi se o problemu koji se tiče samo zapadne Afrike. S obzirom na tu, da to koliko je strašna ova epidemija, ova se situacija tiče svih nas i zbog toga je mobilizacija brza i izuzetna mobilizacija izuzetno važna jer smo već izgubili mnogo vremena. Vrlo je lako ograditi se od vlastitih eh, obveza, vrlo je lako reći da je to bolest koja se ne tiče izravno našega kontinenta, ali zapravo se radi o stvarnoj svjetskoj krizi. Vrijednosti koje branimo mi, europljani u svijetu su vrijednosti solidarnosti, dostojanstva, poštovanja ljudskih prava. I upravo zbog toga vrlo je važno da naša podrška pogođenim zemljama bude iskazana. To je naša moralna obveza. I zaista želim staviti naglasak na trud zdravstvenih radnika i nevladinih udruga na samome terenu. Mislim da im je nužno pružiti svu moguću potporu. Ali osim vrijednosti o kojima sam govorila, radi se i o tome da trebamo zaštititi naše građane. E, ova zdravstvena kriza mogla bi imati neviđene e, posljedice u Europi postoje e, također e, rizici vezani uz zdravstvena pitanja, ali ne samo to. E, ova kriza može imati i ekonomske i druge posljedice, može uzdrmati temelje našega društva. Izuzetno je važno da djelujemo za nas, za naše građane. Europa koja je aktivna na međunarodnoj sceni, koja preuzima svoje obveze, Europa je kakva nam treba. Međutim, možemo se naravno postaviti pitanje. Virus ebole je otkriven six godine i do sada nije pronađen adekvatan lijek. I upravo zato izuzetno je važno da se zapitamo zbog čega je tome tako. Zaključno željela bih reći, mislim da je zbog svega ovoga što sam upravo navela vrlo važno dati potporu e, znanstvenim istraživanjima i e, medicinskim istraživanjima i e, znanstvenom napretku. Zato što se ovdje radi o nečemu što ide on kraj humanitarne zdravstvene krize. Izuzetno je važno da djelujemo u korist zahvaćenih zemalja, ali i nas također. Gospodin panjom minuta i pol. Gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, da, stvar je hitna. Dvadeset tisuća osoba koje su potencijalne žrtve do kraja ove godine, velika je brojka. Ali isto tako danas već imamo milijun Afrikanaca koji su u karanteni zbog ove epidemije, štoviše pandemije. Razumijem da Europska komisija čini određene korake i to pozdravljam ali danas treba reći konkretno čemu će poslužiti tih sto milijuna eura koje je europska komisija odvojila trebamo definitivno osnažiti kapacitete koji omogućuju e, liječenje ljudi na terenu e, mogućnost uspostavljanja karantena pokretne laboratorije stvoriti regionalnu mrežu e, centara za liječenje žrtava to je ono što treba učiniti i to treba učiniti hitno ja sam bio izvjestitelj e, vezan uz e, um, izvjestitelj koji se bavio odlukom o um, opasnim prekograničnim e, prijetnjama o kojoj se govorilo u um, srpnju 2013. godine i razumijem koliko je situacija hitna i teška. Mislim da je izuzetno važno da se tijekom sastanka ministara zdravlja raspravlja o ovoj vrlo važnoj temi. Europska unija mora što je brže moguće kao prvo omogućiti uspostavljanje infrastrukture za liječenje pacijenata aktivirati mrežu laboratorija u europi kako bi detektirali e, infektivne patogene i isto tako e, učiniti sve što je e, u njezinoj moći da se uspostavi veza sa europskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti. gospođo povjerenice to je sada pred nama. gospodin berder gospođa berder Ebola nije nešto što je udaljena opasnost. S obzirom činjenicu da se broj zaraženih udvostručuje unutar tri tjedna, radi se uistinu vrlo opasnom rizikom. Mi trebamo učiniti više i to hitno. Moramo spriječiti buduće izbijanje zaraza. Isto tako moramo i znači liječenje bole i drugih smrtonosnih bolesti. Previše toga se ignorira od strane farmaceutskih tvrtke, oni ne mogu na tome zaraditi, zato mi moramo uložiti javni novac. I u Oxfordu se radi, dakle, na jednom cijepivu za malariju i to je upravo jedno idealno mjesto da se može isto tako poraditi tu na eboli, jer se to financira iz javnih sredstava. Oni imaju stručnost e, i podržana je kroz to kroz Europsku uniju. Uistinu od vitalnog značaja da podržimo tu vrstu istraživanja. Moramo globalno uložiti napore kako bi se to moglo brzo učiniti. To možemo sve učiniti kroz istraživanje. Dakle, e, obučavanje znanstvenika i stvaranje ekspertize sada će nam pomoći e, da možemo spasiti živote u budućnosti, spasiti živote u budućnosti. Hvala lijepa. Gospodin Lavija, Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, ministre, dozvolite da započnem time što ćemo se sjetiti tisuću žrtava ove epidemije i iskreno se trebamo zahvaliti sav ovaj dom svima onima koji tamo rade kao liječnici, kao medicinske sestre, kao volonteri koji surađuju i pokušavaju e, zadržati tu e, bolest između ostalog to je isto tako i u interesu Europske unije. Jedna tema je vrlo važna za mene, a to su upravo sredstva koja mi dajemo na raspolaganje. Mi znamo da treba pravovremeno djelovati e, i znamo da je za to su isto potrebna sredstva i to nam treba pomoći u tome da e, prenesemo ljude opremu u ta područja gdje je to potrebno. Mi e, ne dajemo toliko toga koliko bismo trebali jer nemamo nikakvog manevarskog prostora fleksibilnosti unutar našeg višegodišnjeg financijskog okvira, a to bismo trebali mijenjati, trebali bi uistinu usmjeriti našu pažnju na nužna sredstva čak ako će to biti na šetu nekih drugih programa koji nisu tako visokog prioriteta i u ime ovog e, parlamenta e, kao predsjedavajući odbora ENVI E, dakle, 22. rujna ćemo imati sastanak u Milanu i ja ću zamoliti svih 28 država članica da odmah djeluju to na jedan koordinirani način, a kad se radi o ovakvoj epidemiji. Možda direktno nisu pod utjecajem danas, ali to zasigurno zahtjeva naše djelovanje bez bilo kakvog gubitka vremena kako bi mogli spriječiti probleme do kojih bi moglo doći i na našem kontinentu. Hvala vam lijepa. Gospođa Van Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U unutar kratkog vremena bih željela nešto iznijeti. Kolege su već puno toga iznijeli, ali vrlo je važan koncept ovdje koordinacija. I tu bih e, ponovno što je rekao David Navarro, koji je glavni koordinator e, za ebolu u Ujedinjenim narodima. On je rekao koordinacija spašava ljudske živote a koordinacija isto tako uključuje dakle liječničku pomoć, logistiku, druge vrste pomoći, općenito gledajući zaštitu i To je razlog kad vi i članovi komisije ste zatražili od država članica dakle, da to ne rade same, već da radimo nešto zajedno. Nažalost, to nije bio baš previše odgovora na to na susreću, da je ipak došlo do jedne promjene u tom pogledu. ta epidemija poprima sve gore oblike, ali ljudi barem postavljaju pitanja u pogledu inicijativa koje su poduzete. Ali idemo naučiti našu e, lekciju, trebamo u budućnosti brže djelovati kako bi komisija to isto mogla odigrati ulogu koordinatora. Možete računati na Europski parlament e, kao nekoga tko će to istinu zastupati u budućnosti. To je nešto što bi Europska unija trebala učiniti u svijetu osigurati da naša ekspertiza koju imamo u različitim državama članica je nešto što može biti na raspolaganju, nešto što možemo iskoordinirati i pomoći zemljama u Africi kojima je to potrebno. Hvala lijepa. Petril Barrio, minuta i pol. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Mm, moje prve riječi će biti riječi podrške žrtvama ove bolesti i što tako bih se željela zahvaliti svima onima koji rade na spašavanju života direktno na terenu i koji pružaju podršku institucijama koji pokušavaju izlječiti ljude. Pri tome isto mislim na Miguel Pajares i jednog svećenika koji je pokušavao pomoći žrtvama ebole i koji je ostao unutar zajednice i nakon što je on sam bio zaražen. Moramo imati međunarodno koordiniran odgovor kako bismo podržali nadležna tijela. Dame i gospodo, situacija se uistinu brzo pogoršava i ima sve gori učinak po, e, po regionalno gospodarstvo E, cijelo vrijeme se pogoršava zdravstvena situacija. Ako ne budemo sada djelovali, situacija će se i dalje pogoršati. Broj pacijenata raste brže nego što mi možemo spriječiti tu krizu. Znamo da trebamo pomoći humanitarnom smislu, ali isto tako trebamo pružiti općenitu pomoć toj regiji, e, pomoći istraživanje kako bi spriječili danje širenje te bolesti ako ne želimo da te zemlje uistinu budu teško ugrožene i postanu izolirane. I na kraju bih željela reći da ljudi koji se brinu o pacijentima koji su zaraženi ebolom uistinu zaslužuju našu pomoć bez obzira to da li su europljani, afrikanci ili e, amerikanci. Ti ljudi su heroji i uistinu im treba odati priznanje i zaslužuju svu našu pomoć i pažnju. Minuta, gospodin Šalden Moze. Zahvaljujem. Epidemija ebole, odnosno je uistinu veliki izazov i stoga mi je drago da komisije države članice konačno počinju ovo uzimati za ozbiljno, počeli su reagirati, uistinu je bilo konačno vrijeme da to počnu raditi. Međutim, ja imam dvije vrste apela upućeno i komisiji i državama članicama. Molim vas, prvo riješite problem evakuacije e, liječničkog osoblja natrag u Europu. Jedino ćemo na taj način moći poslati veći broj ljudi tamo koji će pomagati direktno raditi na terenu. I ja se nadam da se mi svi slažemo da novac koji šaljemo tamo nije nešto što ćemo uzeti za one klasične e, pomoći za razvoj. Trebamo stvoriti neka nova sredstva, znači neke nove izvore, jer inače nećemo moći pomoći zemljama e, koje su ugrožene da izgrade svoje kapacitete dugoročno gledajući. Moramo istinu poslati puno pomoći, trebamo to učiniti na pravi način. Nadam se da ćemo moći surađivati na tome da koordiniramo naše a napore da se borimo protiv ove krize. Perik, minutu i pol. Povjerenice, zahvaljujem. Od izbijanja epidemije ebole imamo tisuće žrtava i govori se čak da bi 17 milijuna ljudi mogli biti zaraženi ili ugroženo. E, e, u istinu je došlo do velikih poteškoća cjelokupno gledajući za ta društva u pogledu njihove ekonomije trebamo činiti što mi možemo činiti u tom pogledu kako možemo koordinirati naše napore e, prošlog tjedna se sa nizozemske strane dalo odobrenje da se kupi cjepivo protiv ebola, ali naravno puno više toga treba učiniti. Što mogu vlade učiniti kako bi mogle e, pomoći u razvoju cjepiva koje bi se mogao onda staviti na tržište? To bi trebalo postati prioritetom kao što su to drugi već rekli. Tako da pozivam komisiju da identificiraju prioritete u pogledu istraživanja i razvoja, jer e, pokazuje se da cijepivo protiv virusa ebole bi sada uistinu trebalo biti Prioritet broj 1. Gospođa Mici, jednu minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Od početka ove godine virus ebole je uzrokovao više od 2000 e, smrtnih slučajeva i preko 4000 ljudi je zaraženo u e, Liberije, čak su i Gvineja i Sierra Leone i druge zemlje isto tako ugrožene i mi trebamo pomoći u borbi protiv toga, međutim ovi međunarodni napori nisu dovoljno učinkoviti kako bi se mogli boriti protiv tog virusa. Tu se ne radi samo o tome da je nama dobro, već se radi o životima ljudi, stoga mi trebamo trebamo više pomoći pružiti i obiteljima i samim žrtvama i medicinskom osoblju e, a isto tako su i naši građani ugroženi ako bi taj virus došao do Europe. Stoga molim e, Europsku komisiju i vijeće da uistinu daju velike prioritete ovom opasnom problemu i da organiziraju što je brže moguće jedan izvanredni sastanak kako bi se moglo odreagirati na ovu krizu i vrlo konkretne mjere koje bi svi mogli podržati su nužne kako bi smo mogli spriječiti ovu epidemiju. Ne moramo čekati e, ljude da uistinu umiru kako bismo opet reagirali. Trebali bismo sada reagirati kako e, bi ebolu mogli konačno izbrisati sa afričkog kontinenta i osigurati osigurati da nikada ne dođe do naših zemalja. Hvala vam lijepa. Grazie, signor Presidente. Nessun paese deve essere lasciato solo a niti jedna zemlja ne bi trebala biti ostavljena sama na da se bori protiv ovakvih eh, hitnih stanja kao što je ebola E, danas nas ovaj virus može poraziti ako ne budemo funkcionirali na koordinirani zajednički način na međunarodnoj razini. E, tragični događaj tjeraju nas da se suočimo sa strukturalnim slabostima zdravstvenih sustava u mnogim afričkim e, zemljama i to je naravno problem e, i jedino ako budemo imali koordiniranu politiku pružanja pomoći za razvoj e, sa strane Europske unije moći ćemo E, izbjeći u budućnosti ovakva krizna stanja time ćemo što ćemo se boriti protiv siromaštva trebaju nam nova partnerstva koja će nam omogućiti e, da podupremo obrazovanje izobrazbu e, zdravstvenih radnika i slično u državama poput Liberije ljudi su prisiljeni napustiti čitava područja svojih glavnih gradova zbog nedostatne zdravstvene infrastrukture. To je u potpunosti neprihvatljivo i pomoć tim zemljama je u interesu svih nas. Prelazimo sada na spontano javljanje za riječ. Podsjećam vas samo da imate na raspolaganju jednu minutu. Gospodin Mišalašik. Ebola je... E,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 Ebolu možemo usporediti sa epidemijom kuge u srednjem vijeku. To je nešto što može uništiti svaku zemlju. Mi znamo da Liberija i Sierra Leone se uistinu nalaze na samom rubu kolapsa, jednog kolapsa koji će se nositi na cijelu zemlju i agenture o tome stalno javljaju. Međutim, nažalost, iza tako raste eksponencionalno broj zaraženih. A mi liječnici. Do sada nemamo učinkovito cijepivo ili neko sredstvo. Radi se na tome, ali Evropska unija mora biti puno i puno intenzivnije raditi na tome kako bismo mogli doći do bržeg rješenja, ne samo u području prevencije ili kroz epidemiološke mjere. Moramo iskazati više solidarnosti Moramo dokazati da se uistinu tu radi o ljudskim pravima i e, obveza Europske unije da pomognemo svojim bližnjima. Zastupnik Negresko. Ebola je prouzročila smrt već gotovo 3000 ljudi, a mnogi drugi su zaraženi prema e, službenim brojkama, no problem je mnogo ozbiljniji od toga. Riječ je o ljudima, a ne o brojkama i e, htio bih e, izraziti svoju zabrinutost smatram da moramo mnogo bolje surađivati sa međunarodnim partnerima i postati svjesni ozbiljnosti ove situacije Europska unija mora pokazati vodeću ulogu u rješavanju ovog problema kao što nam kažu partneri iz zapadne Afrike ondje ne postoje kapaciteti za borbu protiv ove bolesti to je uloga koju mora preuzeti Europska unija moje pitanje je pitanje kako se u budućnosti možemo nositi s ovakvim problemom uzevši u obzir da je došlo do velikog smanjenja sredstava za razvojnu pomoć. Moramo se boriti protiv ebole i dobro je čuti što radi komisija, ali važno je da izdvojimo sredstva. Stoga podupirem napore Lječnika bez granica i drugih organizacija. Eh, associamos àqueles que consideram esta epidemia que ameaça assumir proporções eh, pandémicas como uma das mais importantes ameaças sanitárias atuais em termos de saúde. Ova epidemija predstavlja jednu od najvećih prijetnji za zdravlje. Govorim o doista velikom sanitarnom problemu. Imperialistički ratovi koje su započeli imperialistički, industrijski e, sustavi um, dakle imperialističkih zemalja su odgovorne za situaciju koja je sada. Dakle, Angola, Nigerija i mnoge druge zemlje bile su zapravo e, pod jarmom uh, imperializma. Radi se o zemljama koje sada nisu u stanju boriti se protiv, ove epidemije. U ime prošlosti Europska unija i druge zemlje imaju obvezu doprinijeti uspješnoj borbi protiv ove epidemije. Te bih eh, htio naglasiti razliku između SAD-a eh, koji šalje vojnike i Kube koja šalje medicinsko osoblje. Hvala. Äh, Hvala predsjedniče. Imali smo saslušanje povjerenika Boša gdje smo još jednom tražili da se više investira u istraživanje. I moram reći da mi je to, e, da je strašno e, žalosno što kod financiranja takvih slučajeva kao ebola da se onda e, prvo E, svi drže suzdržano, onda se traži e, e, od Europe da dade novac, a onda bolje ikad nego nikad, ali svejedno u budućnosti treba to raditi drugačije. I naime, naime moramo djelovati brže, bolje i moramo za slučaj ovakvih za slučaj ovakvih epidemija brže biti na raspolaganju i također e, raditi na istraživanju i razvoju. To se može sa različitim sredstvima danas i trebamo jednostavno razmisliti kako u budućnosti možemo e, jače i snažnije djelovati. Thank you. As we've this horrifying... Hvala. Kako gledamo širenje ove grozne bolesti, vidimo kako se problemi samo povećavaju. I možemo svi zajednički reći da je situacija grozna i da doista pozdravljamo sve napore koji se ulažu u boru protiv nje. Ključno je da političari daju um, izravne, iskrene odgovore te da poduzimaju uh, djelotvorne mjere i pomognu ljudima koji se pokušavaju suočiti s ovim teškim problemom. Mislim da trebamo svi zajednički slati svoje molitve, najbolje želje i nade svima onima koji pate od ove grozne stvari u ovo teško vrijeme, te da im pomognemo da sve ovo prežive. Mislim da je to najviše što ovoga trenutka možemo napraviti. Hvala. E, hvala. Gospodin Vojt ima riječ. Vojt. povjerenice, imam e, konkretno pitanje uz vašu treću točku koju ste naveli. Naime, tamo ste rekli da se moramo boriti protiv virusa i izolirati ga i posebice smo pozdravili da e, su e, europske zrakoplovne linije i dalje putuju u te, odnosno lete u te države. I sad pitamo se je li to odgovorno ili neodgovorno, jer virus jednostavno neće stati kad jednom dođe u Brisel ili u Berlin ili u Pariz, jednostavno nećemo se više biti u stanju brinuti za druge zemlje. I moje konkretno pitanje je e, imamo li uopće mogućnosti e, e, pregledati te ljude ili izolirati dovoljno dugo nakon slijetanja aviona da budemo sigurni da se bolest neće raširiti i vjerujem da mnogi vjeruju da to nije

Gospodin Bermaj ima riječ. Hvala predsjedniče. Trebaju nam e, liječnici, e, e, lijekovi i medicinsko osoblje koje zna da i pucati. Tako stvar izgleda. Jer jednostavno ovaj, ovaj rat se u Africi ne može bez nas dobiti niti riješiti. Međutim, nažalost, E, e, jednostavno na odgovarajući način e, moramo odgovoriti i to zajedno sa UN-om jer moramo slati stručnjake, ljekove i liječnike ali sve to sa mandatom jer ako je potrebno možda će trebati zaštititi i pomagače kako ova epidemija zapravo ne bi prešla u pandemiju. Jaten Miki. Arvoisa Ebola on tällä hetkellä yksi Trenutno Ebola predstavlja jedan od najvećih svjetskih rizika i za Europske uniju i za druge. Međunarodne organizacije nisu dovoljno ozbiljno shvatile tu prijetnju. E, Ebola može se i dalje širiti na druge teritorije. Danas međunarodne organizacije moraju koordinirati svoje napore. Razočarana sam što svjetska e, zdravstvena organizacija nema dovoljno resursa na raspolaganju da bi se suočila s e, ovim izazovom. Željela bih da Europska unija te e, VTO i druge međunarodne organizacije žela bih da više surađuju kako bismo imali više financijskih sredstava i samim time dokrećili ovu pošast. Zadnji govornik. Htjela bih reći da suosjećam sa svima koji su izgubili nekoga, obitelji koje su izgubile svoje članove i treba im pomoći. Milijuni javnog novca su potrošeni, odnosno rezervirani za e, borbu protiv e, ebole. U Italiji mislim da bismo trebali vidjeti gdje je novac e, otišao iz javne blagavne. E, povjerenica ima pet minuta za odgovor. Htjela bih zahvaliti svima koji su danas govorili. Prije svega htjela bih započeti s pitanjem o tome je li Europa reagirala brzo. Iz humanitarne perspektive jest. Mi smo prvi pružili financijsku potporu, te smo poslali naše vlastite liječnike tamo. Oni riskiraju vlastite živote kako bismo na neki način skrenuli pozornost na tu epidemiju. Od ožujka kada je epidemija izbila, stalno smo ponavljali istu humanitarnu poruku. Situacija je ozbiljna i trebamo reagirati koordinirano. U, već u kolovozu zajedno sa svjetskom zdravstvenom organizacijom obratili smo se e, državama članicama aktivacijom mehanizma civilne zaštite. Tražili smo pomoć u naturi za pogođene zajednice. Vrlo često mi u humanitarnoj zajednici se osjećamo kao kanarinci u e, rudniku. Predosjećamo opasnost prije ostatka svijeta, prije nego što ostatak svijeta shvati razmjere problema. Ali da, međunarodna zajednica u cjelini nije dovoljno brzo odgovorila na uzroke koje su isticali liječnici na terenu, prije svega liječnici bez granica. Oni su to isticali od prvoga dana. Trebalo je vremena da svijet e, na neki način shvati situaciju. Čak je trebalo vremena i svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da shvati što se događa te da doista odgovori e, kako treba. Htjela bih reći da smo tijekom proteklih tjedana vidjeli da je došlo do e, porasta pomoći koja, koje pruče države članice. Recimo Austrija da je dala e, zaštit, zaštitnu opremu. Ujedinjena kraljevina i Francuska pomogle su e, u otvaranju novih centara i povećanju broja bolničkih kreveta. Mađarska je pružila pomoć u naturi. Španjolska Eh, je pružila hitnu pomoć, odnosno jedinicu hitne pomoći u Sierra Leone u jednoj regiji. A osim toga, naša, naše vojske također gledaju na koji način mogu eh, pomoći u povećavanju sposobnosti evakuacije, što ste, mnogi od vas su govorili da je to jedna od ključnih stvari dakle sposobnost evakuacije. Mi sada napokon vidimo da je došlo do globalne mobilizacije, ali moramo i dalje ostati usredotočeni, jer ono čime se danas suočavamo je to da postoji više kriza koje na neki način se međusobno bore za našu pozornost i za naše, naša sredstva. Dakle, postoji ebola koja Dakle, e, to je jedna, zatim e, Irak, Sirija, e, Srednjoafrička republika i Južni Sudan. Potrebno nam je više proračunske fleksibilnosti kako bismo vrlo brzo preraspodijelili sredstva kako bismo spašavali živote brzim djelovanjem i smanjivali trošak sada i u budućnosti i nadam se da ćemo e, poraditi na toj fleksibilnosti naših, e, naših reakcija i to što prije. Gospodin Diva me je pitao kako se taj virus širi. Putem zaraženih majmuna, gorila, čimpanzi, svinja i tako dalje ali za sada se smatra da ne postoji opasnost za ostatak svijeta jer se, jer se ti proizvodi ne prenose dalje, ne šire dalje. Sve, dakle, ono što nam liječnici govore je da nismo izloženi riziku dok se virus ne prenese u Europu. E, otvaranje mogućnosti putovanja predstavlja rizik za Europu. Reći ću vam nešto što možda ne znate. E, liječnici bez granica nisu zabilježili niti jedan slučaj da je bilo koji njihov djelatnik zaražen ebolom. Drugim riječima, ebolu se može kontrolirati. Treba prati ruke, trebate prati ruke prije ulaska u zrakoplov i to je nešto na čemu inzistiraju i avioprijevoznici. Dakle, postoje mjere predustrožnosti i ne trebamo se bojati da zbog ustrajavanja na daljnjoj komunikaciji ćemo se izložiti većem riziku. S druge strane, ako napravimo suprotno, ako ne budemo više slali liječnike u najopasnije zone, ako ih budemo izvlačili iz najopasnijih e, područja, tada će doći do eksplozije epidemije i tada će opasnost za nas postati, odnosno mogla bi postati stvarna. I tim više što bi virus mogao mutirati. Također je bilo pitanje o e, cijepljenju i istraživanju. Trenutno se koristi sve što postoji, dakle sva cijepiva e, koja postoje, koja su raspoloživa. Ali trebamo biti iskreni. Količine su ograničene. Dakle, možemo li pomoći svima kojima je danas pomoć potrebna? Odgovor je ne. I zato trebamo uložiti sve moguće napore da bi se da bismo se borili protiv ebole E, na njenom izvoru i to najjače i čvršće što možemo. Zadnja moja napomena odnosi se na koordinaciju. Slažem se u potpunosti da se koordinacijom spašavaju životi. Napokon smo uspostavili snažan e, koordinacijski mehanizam s UN-om Eh, s doktorom Navarom koji je doista sjajan, radi se o najboljem stručnjaku svjetske eh, zdravstvene organizacije. Ali kad riječ o Europskoj uniji, treba reći da nas 28 plus komisija, ako mi pokušavamo svi individualno pomoći, samo ćemo e, stvoriti dodatni nepotrebni pritisak onima koji provode aktivnosti spašavanja života. Ispričavam se, e, ostala sam bez vremena, potrošila sam svo vrijeme, ali ovo mi je zadnja rečenica. Ali s ponosom mogu reći da smo prošle godine e, uspostavili uz vašu pomoć koordinacijski centar za hitne slučajeve i to je europska platforma za slučajeve kada je takva intervencija potrebna, a ovo je jedan od takvih e, trenutaka. E, hvala. Vijeće ima riječ. Gospodin Dela Vedova. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, uvjeravam vas da će vijeće i nadalje smatrati da je Ebola jedna o, jedan od glavnih e, prioriteta. Hvala komisiji na svemu što je napravila i hvala vam na interesu. Također mi je drago što je e, povjerenica e, Georgijeva dala vrlo iskrene odgovore. Kad je riječ o samoj operativi, naravno na terenu pružamo humanitarnu pomoć. Poslali smo liječnike, pružamo medicinsku pomoć i radi se doista o zdravstvenom riziku ogromnih razmjera, a taj rizik raste zbog e, kolapsa zdravstvenog sustava u Sierra Leoneu i Liberiji. Također postoji problem dosadka hrane, a također postoji problem e, upravljanja u tim zemljama. Sve to može dovesti do nestabilnosti, a u takvim okolnostima epidemija e, se dalje lako širi. Dakle, trebamo pomoći e, afričkim zemljama da se pripreme za takvu mogućnost. 24.9. održat će se opća skupština UN-a i e, predstavnici Europske unije će se e, susresti s međunarodnim partnerima kako bi koordinirali danje odgovore na krizu. Trenutno postoji, dakle, Europska unija funkcionira, odnosno postoji funkcionalan odgovor Europske unije e, na ovu krizu. I zdravstvene službe Europske unije su svjesne da je potrebno da budu aktivne i da djeluju u slučaju, da, dakle, kako bi se spriječilo da ljudi zaraženi virusom dođu u Europu. I rizik zaraze u Europskoj uniji je međutim trenutno vrlo nizak za one ljudi koje su e, putovali u te zemlje. Hvala vijeću i s time završavamo raspravu e, o ovoj točki dnevnog reda. Ali nastavit ću na francuskom. Dakle, kad je riječ o članku 192 e, e, pravilnika, u točki 3 kaže, dakle, ako se izlaganje